kolege Hong Noka o europskim statistikama. Kao prvo ću predati riječ izvjestitelju. Euh, Hvala. Hvala predsjedniče, gospodine povjereniče, dragi kolege. Dopustite mi da najprije zahvalim izvjestiteljima u sjeni kao i predsjednici odbora Sharon Bowles Zajedno smo radili ruku pod ruku. Ova izvješća govori o reviziji uredbe o europskim statistikama, a cilj je da se ojača pouzdanost statistika e, u rad statističara i transparentnost postupaka koji se primjenjuju. Ne želim vas ovdje podsjećati u kojem kontekstu radimo, gdje je Europska unija još uvijek pod dojmom manipuliranja statističkim podacima u Grčkoj. U ovom parlamentu smo u eh, odnosu na naše suodlučivanje već govorili o tome da su dobri podaci nužni kako bi se dobro procijenile ekonomske politike u okviru paketa šest mjera. Postoje tri ključne mjere koje će se sutra podastati na glasanje. Prvo, ojačavanje e, kodeksa ponašanja kada se radi o prikupljanju statistika i e, odnose između Europske unije i država članica. Drugo, ove e, veće ovlasti dane komisiji, a treće, nezavisnost Eurostata gdje se parlament treba konzultirati prilikom imenovanja glavnog ravnatelja Eurostata. O svemu tome uspjeli smo se dogovoriti s prethodnim predsjedništvom Europskog vijeća, a taj je tekst onaj koji se sutra stavlja na glasanje. Nažalost, Komisija se protivi tom sporazumu i poziva se na svoje nadležnosti iz e, europskih ugovora i protivi se dakle tome i ne samo da je tome protivna već želi da se apsolutno izbaci svaka suština tog sporazuma. A situacija je sada takva da nemamo više niti novog mandata za pregovore u trijalogu. Komisija smatra da su nacionalne ovlasti ovdje premalene, ali e, mi smo u mnogo čemu išli dalje od samog prijedloga komisije, naročito kada se govorilo o ravnateljima nacionalnih instituta. Prema sporazumu kaže da su ti čelnici instituta moraju izraditi nacionalne smjernice kvalitete nacionalnih statistika. To je napredak koji u prijedlogu komisije ne stoji. U tom članku govori se o tome da se treba poštovati ravnopravnost između muškaraca i žena prilikom imenovanja ravnatanja instituta i tu imamo napredak u odnosu na tekst komisije. U vijeću nismo još dobili većinu kako bismo išli dalje o drugim točkama. Neke države članice već smatraju da smo otišli predaleko. Prema tome ovaj nacionalni kompromis najbolji je mogući. Komisija se također protivi prijedlogu parlamenta da se ojača Eurostat. Mi smatramo da se parlament treba konzultirati prije nego li se imenuje glavni ravnatelj, a isto tako žalbeni postupci i stegovni postupak moraju biti transparentni. Mi dakle smatramo da ovo što je napravljeno predstavlja napredak te da se komisija tome ne treba protiviti. Eurostat nije jedna od općih uprava komisije, ne, to je Europski statistički ured. To traži još veću transparentnost i još veću neovisnost. Rado bih vam bio predstavio prijedlog trijaloga, međutim to nije moguće iz razloga što sam objasnio. Zato vam predlažem da sutra glasate za tekst koji ćemo vam E, i podastriti, dakle sporazum s vijećem i e, da onda tražimo od komisije da se izjasni. A čim se glasanje završi, ja ću se ponovno vratiti pregovaranju. Europska statistika zasniva se na suradnji, a ne na prinudi i prema tome Komisija mora polako surađivati s zemljama članicama kako bi njihov sustav postao transparentniji i nezavisnan. Za slučaj da dođe do neuspjeha komisija će imati negativne političke bodove jer će e, se e, tu e, ona zapravo naći u lošoj situaciji odnosu na europsku statistiku, što je ja ne želim. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine izvjestitelju. Nažalost vas moram upozoriti na to da ste već prekoračili vaše javljanje za riječ za jedno i pol minute što se tiče završnog javljanja, stoga vam na kraju ostaje još pola minute na raspolaganju. Sada ću predati riječ predstavniku komisije, povjereniku Šemeti. Thank Hvala predsjedniče. Uvaženi e, zastupnici, izvjestitelju. Pozdravljam današnju raspravu. Svi smo uvelike u njoj sudjelovali. Donesene su mnoge hrabre odluke kako bi se stvorilo bolje upravljanje gospodarstvom Europske unije se shvatiti da za službene statistike to stvare nove izazove i naše politike mogu biti vjerodostojne samo ako statistički podaci na kojima se one temelje budu zaista vjerodostojni i pouzdani. Dakle, prikupljeni podaci iz zemalja članica moraju biti pouzdani i e, moraju biti usklađeni sa statističkim sustavom Europske unije i isto tako dolaziti iz neovisnih e, statističkih ureda država članica. To su dakle polazišta komisije. Europski parlament podržao je program rada e, Europske komisije po pitanju statistika. Na odboru Ekon e, to je usvojeno gotovo jednoglasno u prosincu prošle godine. Ipak, nakon jako mnogo pregovora, prijedlog o europskim statistikama pomalo je izgubio ciljeve prvobitnog teksta prije svega sada se više usmjerilo na institucionalnu organizaciju u Europskoj uniji kao što je Eurostat primjerice, a nije se išlo na sustavna rješenja. Govorilo se o ustanovama, nacionalnim urednima i o njihovim nacionalnim sustavima, a e, treba se tražiti E, tako da, ti državni statistički uredi budu transparentni i usklađeni s europskim statističkim sustavom. Europske statistike zasnivaju se na podacima koji dolaze iz država. Prema tome, oni moraju raditi u okviru istog sustava na svim razinama europskog statističkog sustava. Osim toga, amandmani ne odražavaju ustavnu, e, ravnotežu među ustanama u Europskoj uniji, što narušava odnose statističkih autoriteta, statističkih vlasti u pojedinim državama u odnosu na europske. Zbog toga se komisija protivi sadašnjem prijedlogu, naročito nekim odredbama koje se odnose na glavnog ravnatelja Eurostata. Ipak komisija je spremna nastaviti pregovore kako bi ukazala kojim putem treba ići u ovim strateškim reformama i tu možete računati na našu podršku u vašem radu. Hvala vam, gospodine Prveniče. Sljedeći govornik je kolegica Galpelc koja se javi za, riječ. Kolegice, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, gospodine Povjereniče. Srdačne čestitke izvjestitelju. Kao što se to tako lijepo kaže na mađarskom, prijateljstvo se temelji na čistom računu. I sada i ovdje govorimo stvarno o računima, to jest o računjanju. Svi znamo što, mogu, što su prouzročile lažne zavaravajuće statistike koje su također dovele do gospodarskih i političkih konflikata. Stoga mi se čini da je posebno važno što imamo tako važan statistički sustav koji treba biti pouzdan i koji treba biti temelj za donošenje političkih odluka. Ovo izvješće ne govori samo o prikupljanju podataka, već također i o sustavu koji imamo sa institucijama. Mislim da je posebno važno što se određivanje i modovanje u nacionalnim zavodima za statistiku provode neovisno od parlamenta ili vlada. Tako je, takav je slučaj i u Mađarskoj gdje je ravnatelj Nacionalnog zavoda za statistiku šest godina na dužnosti dok parlamentarni saziv traje četiri godine. Naravno da se ne smije razviti neki nadzorni sustav koji će djelovati izvan granica prava, te naravno da ne smije doći do političkog pritiska. No, naravno da političari mogu podržati rad e, statističara. Stoga mislim da je od velike pomoći ako isto tako zastupnici Europskog parlamenta dobiju priliku imati javnu raspravu sa ravnateljem Eurostata. Radi se tu o troškovima od 90 milijuna eura i stoga moramo provesti i dobru kontrolu. Hvala vam još jednom. Druga dva sljedeća govornika trenutno nisu u prostoriji i stoga ćemo prijeći na razdoblje za spontano postavljanje riječi. Gospodin Kelly je prvi govornik, izvolite. Predsjedniče, to je kliše da se govori o lažima, velikim lažima i statistici. I u tome ima izvjesna doza istine, jer statistički se podaci mogu selektivno koristiti često da bi se potkrijepila e, vlastita viđenja, već e, manje nego što bi e, se potkrijepila stvarna istina. Trebamo imati, kao što je kolegica upravo rekla, vrlo pouzdane podatke. Pogledajte u sportu gdje se taktika e, promijenila zbog statistike jer igrači koji na izgled i dobro igraju, ako gledate statistike, onda ispadne da su loši igrači. Moramo e, paziti na koji način koristimo statistiku prilikom izrade političkih e, mjera u Europi. Hvala kolega Liberacki, sljedeći govornik. Hvala lijepa predsjedniče. E, pa da, neke sukobi između ovoga što nam kaže izvjestitelj i što je rekla gospođa Pelc su me sada zapravo e, iznenadili. E, kada govorimo o imenovanju glavnog ravnatelja Eurostata,

Hvala vam, dame i gospodo. Sada ću na široko interpretirati naš poslovnik. Gospodin e, kolega je upravo se javio pod razdobljem za spontano postavljanje za riječ, a zapravo je postavio pitanje bez plave kartice gospođi Pels. Iako niste koristili plavu karticu, ipak bi zamolio kolegicu Galpels da na kratko odgovorite na pitanje koje vam je postavljeno. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Vjerojatno me moj kolega nije dobro razumio. Kako ono e, što se tiče onoga što, stoji u izvješću, kako onoga što je rekao povjerenik, jer ja sam govorila o pouzdanosti o vi o imenovanju. Meni je bitnija ispravna statistika nego koliko se žena nalazi u odborima. Stručnost je najveći prioritet i toga mislim da bi bilo važno i zanimljivo sazvati javnu raspravu sa glavnim ravnateljem Eurostata kako bismo s njim vidjeli koje on metodološke promjene želi uvesti što se tiče načina na koji prikuplja podatke. To je prijedlog za suradnju i nadam se da je to povjerenik razumio upravo u tom smislu. Hvala vam, mi smo to razumjeli. Zadnji govornik je gospodin Banki. Hiteles, Gospodine predsjedavatelju, dragi kolege i kolegice, Pouzdani, točni podaci su važni kako za donositelje odluka, tako i za europske građane i poduzeća. Negativni događaj u proteklih nekoliko godina, te posebice zbog toga što su podaci uh, u vezi s proračunima država bili iskrivljeni, su doveli do manjka poverenja. Bivši Predsjednik vlade Mađarske je slijedio stav Churchilla koji je rekao da da se pouzdaje samo u statistike koje je sam iskrivio. Mislim da trebamo sve učiniti kako bismo povratili povjerenje građana. Isto tako želim citirati jednog Nobelovca koji je rekao da su dobri govori kao leđa žena, dovoljno dobra da bi zazvali zanimanje, ali bez pravog sadržaja. Gospodine Poveniće, na vama je red. Hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici. Prije svega dopustite mi da vam eh, zahvalim za mišljenje koje ste iznijeli za vrijeme ove rasprave. Da, ovaj je prijedlog već dugo vremena na našim dnevnim redovima. Međutim, u svim ovim raspravama izgubio se prvobitni cilj. Važno je uočiti da tekst koji je danas na stolu je tekst koji još treba doraditi. I to je ono što je također uvidio izvjestitelj. Države članice također duboko su podijeljene, a niti vijeće tu ne daje u potpunosti podršku. Naročitu zabrinost izražavaju oni gdje nacionalni statistički uredi već uživaju veliku stručnu nezavisnost. Prema tome, htio bih ovdje biti vrlo jasan. Što mi želimo s ovim prijedlogom? Želimo da se on opet vrati na onaj ambiciozan plan koji je e, prvobitno bio osmišljen. Ja u potpunosti razumijem ono što je rekla gospođa Pelc e, kako bi se trebalo ovdje saslušati e, glavnog ravnatelja Eurostata. E, mi smo spremni za ovakav strukturirani dijalog i za mnogo toga, a naročito želimo da nacionalni statistički uredi budu neovisni. Treba dakle omogućiti visoki stupanj neovisnosti državnih statističkih instituta i e, kako bismo omogućili da europska statistika bude visoko kvalitetna. Povjerenje je jako važno, naši su ciljevi isti. Prema tome moramo raditi još malo kako bismo došli do E, dogovora koji će omogućiti da europska statistika bude visoke kvalitete. Mi iz Europske komisije spremni smo surađivati s Europskim parlamentom i s vijećem o konačnom kompromisu. Duboko sam uvjeren da će to isto e, misliti i Europski parlament, da ćemo doći do jako dobrog rješenja. Hvala gospodine Prameniću, još jednom predajem riječ izvjestitelju, izvolite. Monsieur Gospodine povjereniče, imate pravo kada kažete da se sve prilično odužilo a naši ciljevi, vaši i naši, kao što ste i sami naglasili, nisu jako udaljeni su e, zakonodavci su 1. srpnja donijeli odluku. To je bilo prije gotovo šest mjeseci. Nije mi dakle jasno zašto se i dalje sve toliko odugovlači. Nadam se da će sutra Europski parlament e, poslati vrlo jaku poruku i nadam se da će komisija reagirati, da će ona reagirati na tu poruku i da će pregovori uskoro biti završeni. Hvala gospodinu izvjestitelju. S ovim javljanjem za riječ smo završili raspravu o ovoj temi. Glasovanje se održava sutra u 12 sati. I stoga prelazim na sljedeću točku dnevnog reda. To je izvješće gospođe Štajnoruk, program za socijalnu promjenu i inovaciju. I kao prvo ima priliku predati izvjestiteljici riječ.